da za pet e, akata ove ispreke se prema članku 231. stavak 4. smatraju prihvaćenim ako u roku od 24 sata e, glasovanje ne zahtjeva barem jedna frakcija ili 40 zastupnika. E, sama korigenda se nalaze u materijalima ovog zasjedanja. Nakon prekida zasjedanja u srpnju Zajedno sam sa predsjednikom vijeća potpisao osam zakonodavnih akata